Dobar dan, dame i gospodo. Možemo li početi današnji sastanak odbora Regi? I započet ćemo usvajanjem dnevnog reda. Imali pitanja, komentara, prijedloga vezano uz dnevni red? za današnji sastanak i sutrašnji sastanak? Ne, nema. Onda usvajamo nacrt dnevnog reda. Drugo, moramo odobriti zapisnike sa sjednica od 23. i 24. siječnja, 6. veljače, 16. veljače i 28. veljače. Nacrti zapisnika su dostupni na internetu, kao što znate. I kao i obično, predlažem da ako nema prigovora tijekom ovog sastanka, da zapisnike usvojimo. Priopćenja predsjednice, nemam nikakvih priopćenja danas. Pa možemo odmah prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. izvješće gospodina Omaržea o promicanju kohezije i razvoja u najudaljenim regijama EU-a, provedba članka 349. ugovora. Komisija priprema reviziju svoje strategije iz 2012. godine o naduljenim regijama EU-a u susret partnerstvu za pametan, održivi i uključivi rast. Cilj ovog izvješća gospodina Maržeja je formulirati stajalište parlamenta o odnosu između najudaljenih regija EU-a i ostatka EU-a u budućnosti. Sada ćemo raspravljati o nacrtu izvješća gospodina Omaržeja i predlažem rok za podnošenje amandmana podne u ponedjeljak 10. travnja. ako se držimo tog roka, moći ćemo glasovati o izvješću u svibnju. Gospodina Mrže, izvolite, imate riječ. Gospođo predsjednice, kao što ste i sami rekli, ovo izvješće je pravovremeno i htio bih još jedan put zahvaliti odbor ređi što, je odlučio, što se odlučio za izradu ovoga izvješća. Mislim da je to pravovremeno, kao što sam rekao, uoči nove strategije, odnosno komunikacije Europske komisije, dakle riječ je o nove strategiji za najudaljenije regije Europske unije i isto tako uoči rasprave foruma za najudeljenije regije koji također organizira Europska komisija, a to će se održati 30. i 31. ožujka. Cilj je ovog izvješća dati pregled provedbe članka 349. ugovora o funkcioniranju Europske unije i to vezano uz različite zajedničke politike Europske unije. Za potrebe te analize, kako bi ona bila što cjelovitija i što detaljnija, ja sam se u izradi izvješća oslonio na tumačenje članka 349. onako kako je to dano u prosincu prošle godine od strane Suda Europske unije, kao što vam je poznato, Suda Europske unije E, odnosno veliko vijeće toga suda donijelo je odluku o tumačenju članka 349. A to smo svi i iščekivali. Da vas podsjetim na sadržaj članka 349. E, naime, o tome često razgovaramo, a zapravo nismo podsjetili o čemu se točno radi. U članku 349. se prepozna da je e, društvena i ekonomska i strukturna situacija ovih e, najudaljenih regija otežana zbog njihove manje površine, zbog e, izoliranosti, zbog otežanih klimatskih uvjeta i zbog ekonomske ovisnosti o proizvodnji malog broja proizvoda. I to sve skupa u velikoj mjeri otežava njihov razvoj. Tim člankom se daju nadležnosti Europskoj uniji za donošenje konkretnih mjera vezano uz um, primjenu odredbi ugovora na ove regije, a imajući u vidu specifičnosti i, i posebne uvjete u tim regijama. To se odnosi isključivo na zajedničke politike Europske unije, kako stoji u odredbama ugovora. Na tim osnovama mi se činilo posebno bitno u smislu sudske prakse da ovdje analiziramo pregled situacije kada je riječ o provedbi članka 349. Naime, ugovor iz Amsterdama to je bio članak 299. stavak 2. I zapravo postoji već duže od 20 godina, tako da se već više od 20 godina postavlja pitanje područja primjene tog članka ugovora. Ja bih iskoristio ovu prigodu da s jedne strane pozdravim predanost i napore koje ulože Europska komisija u ovom procesu i to od samoga početka ovoga saziva kako bi se osvijestila komisija njezine različite službe vezano uz važnost provedbe članka 349. Naime, taj članak e, je horizontalne prirode i mislim da je to očigledno. Što se tiče našega odbora, ko, u čijoj su nadležnosti najudaljenije regije, dužno je vrlo detaljno i pošteno analizirati situaciju, dakle na objektivan način i to na temelju pravnog okvira, ali isto tako imajući u vidu i politička očekivanja regionalnih aktera, pritom mislim na regionalne političke vlasti, ali isto tako i na korisnike sredstava fonda u regijama. Dakle, koje su osnovne činjenice u vezi sa provedbom članka 349. u najudeljenim regijama. Prije svega moram istaknuti da je primjena ovoga članka dovela do nekih pozitivnih rezultata, kao što je program POZEI i sredstva za prekomjerne troškove. Međutim, moramo također priznati da članak 349. nije u dovoljnoj mjeri iskorišten i da još uvijek postoji značajan manevarski prostor kada je riječ o proširenju područja primjene ovoga članka. Posebno kroz e, ad hoc programe i konkretne, specifične nove europske politike koje se oslanjaju s jedne strane na instrumente za najudivljenije regije i koji uzme u obzir njihovu specifičnu situaciju. Prema mom mišljenju, članak 349. a pritom ne želim nikoga uvrijediti, provodio se na način koji je bio isuviše restriktivan, što je zapravo spriječilo razvoj najudaljenijih regija na onom stupnju koji u skladu s njihovim potrebama je to isto tako onemogućilo e, važnije investicije. Dakle, to je zapravo štetno za najudaljenije regije, ta činjenica da je ovaj članak proveden samo u ograničenom opsegu u brojnim europskim politikama, pritom mislim na pomorsku politiku, trgovinsku politiku, ribarstvenu politiku, kohezijsku te politiku tržišnog natjecanja i e, politiku zaštite okoliša. U svim tim politikama specifični pristup e, prema najudaljenijim regijama i prilagodbe nisu uzete u obzir u zajedničkim uredbama, pritom mislim na područje ribarstva gdje smo imali poziv za ribarstvo, međutim e, to je na kraju napušteno ili nije uopće provedeno u dijelo. Međutim, smatram da da nesklonost u pojedinim službama da u cijelosti primjenjuju članak 30, 349 ne proizlazi iz nedostatka dobre volje, nego iz jednog međuinstitucijskog sukoba u tumačenju odredbi, to traje već 20 godina, a ova presuda iz prosinca 2015. godine omogućuje da se konačno iziđe iz te blokade. Sve institucije, Europsko vijeće, komisija, ali i parlament trebaju e, iskoristiti sve prednosti i pogodnosti te presude i zato sada tražimo da se otvori jedno novo poglavlje u odnosima između Europske unije i najudaljenijih regija. Koje bi to bile osnovne preporuke e, u ovome izvješću? Kao prvo, traži se da to novo poglavlje između Europske unije i najdeljenih regija bude zasnovano na stvarnoj e, novoj strategiji Europske unije za najudaljeni regije. Na tome komisija trenutno i radi te da se u potpunosti iskoriste e, sve mogućnosti koje nudi ovaj članak, a posebno stvaranje novih specifičnih programa i novih politika koje su prilagođene njihovim potrebama za održivi razvoj. Ova nova strategija trebala bi biti dugoročna i globalna i trebala bi imati detaljan pristup najudaljenim regijama, a za svaku pojedinu najudaljeniju regiju mora biti popraćena strateškim okvirom i e, specifičnim ciljevima. Naime, Jasno je da postoje da postoji zajednički nazivnik među svim najudaljenim regijama, no svaka od tih regija također je vrlo različita i e, moraju se uzeti u obzir specifičnosti svake pojedine regije. Dakle, apeliram da ova nova strategija ima globalni pristup i također Tražim od komisije da prilikom izrade nove strategije da e, jedan, jedan precizan pristup e, najudaljenim regijima te da analizira detaljno ekonomsku i socijalnu situaciju u svakoj pojedinoj regiji. To bi bilo što se tiče općeg okvira. Vjerojatno ste i sami primijetili da e, se moje izvješće nakon toga bavi konkretnim mjerama i detaljnije mjerama, te se tu dotiče pet e, zajedničkih politika Europske unije. Ja sam iznio neke preporuke u vezi s njima, neću vam iznositi sve detalje. Ukoliko želite možemo se vratiti na to tijekom rasprave, ali bih ipak spomenuo neke elemente posebno kada je riječ o kohezijskoj politici. Što se tiče kohezijske politike, smatram da su je pristup prema nadaljenim regijama do sada bio pozitivan, to je točno, međutim treba konsolidirati primjenu članka 349. A što se tiče, i to što se tiče uvjeta za pristup sredstvima, eh, programa za zapošljavanje mladih i pristupa sredstvima e, Junkerovog plana. Vezano uz trgovinsku politiku, rekao bih sljedeće, smatram da su najudaljenije regije vrlo rijetko uzete u razmatranje, te da se ta politika u konačnici provodi u dijelo, ne uzimajući u obzir ciljeve iz kohezijske politike, kao ni ciljeve iz poljoprivrede. Dakle, koji se inače provode u najdeljenim regijama. Vjerujem da vam je poznato da Europska komisija ima razne sporazume o slobodnoj trgovini, za banane, za šećer i tako dalje nema mnogo e, proizvodnih grana u najudaljenijim regijama, a takvi trgovinski sporazumi dovode u pitanje proizvodnju u tim regijama. Kao što znate, nakon e, reforme iz 2005. godine, kvote za šećer i zajamčene cijene su ukinuti. Dakle, postoji jedan opći okvir koji se odnosi na slobodnu trgovinu, a koji zapravo donosi određene prepreke razvoju pojedinih sektora u najudaljenim regijama. Ono što mi tražimo od Europske komisije jest da ona u pregovore ugradi i e, potrebu za čuvanjem interesa, očuvanjem interesa tih regija. Dakle, to znači obrađivanje određenih zaštitnih klauzula. Treće iznimno važno područje iz perspektive najudaljenijih regija, ali i čitave Europske unije je pomorska politika i ribarstvo. Kao što znate, e, najudaljenije regije su zapravo otoci e, koji imaju veliki potencijal za razvoj ribarstva. I u tom smislu Evropska unija mora uzeti u obzir e, tu pomorsku silu e, i mi ne smijemo tu stati. Trebali bismo usmjeriti sve instrumente na to da ribarstvena politika pogoduje razvoju spomenutih regija i da propisi ne dovedu u pitanje značajan potencijal razvoja ribarstvenog sektora u najudaljenim regijama. A činjenica je da sadašnji propisi predstavljaju određene prepreke razvoju ribarstva u tim regijama. Četvrto područje koje sam htio spomenuti jest e, porezna politika. U tom kontekstu smatram da bi komisija kao čuvarica ugovora trebala zajamčiti trajnost i produžetak nakon 2020. godine posebnih e, poreznih režima koji se primjenjuju na deljenim regijama, te da se na taj način ne dovede u opasnost ekonomski i socijalni razvoj najdeljenih regija, E, smjernicama koje se tiču državnih potpora koje ne uzimaju dovoljno u obzir odredbe ugovora koje se odnose na najudaljenije regije. I na kraju što se tiče politike istraživanja, prometa, telekomunikacija i zaštite okoliša, mogu samo reći da su najudaljenije regije do sada bile vrlo malo u središtu pozornosti Europske komisije. Tako da se očekuje još određen broj značajnih poboljšanja. Za nas je važno da mobiliziramo postojeće instrumente i sredstva iz programa Obzor 2020 i ovdje se radi o tome da treba pronaći najbolje modalitete kako najudaljenije regije ne bi ostale na marginama tih e, današnjih izazova. Dakle, e, riječ je zapravo o inovacijama. Dakle, drugim riječima kako bi i najudaljenije regije mogle biti sastavni dio te nove ekonomije znanja. A ja sam uvjeren da će ona biti zelena s obzirom na veliku biološku raznolikost u tim regijama te da će biti isto tako i plava kao oceani koji ih okružuju. Ja sada, ja ću sada s velikim nastrpljenjem čuti komentare kolega. Nadam se da će e, i vaši amandmani obogatiti ovaj tekst. Kao što znate, ja ću njima pristupiti na najinkluzivniji mogući način kao izvjestitelj. Hvala. Hvala lijepa gospodine Omarže. Sada ćemo dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Zastupnik Počer iz EPP-a, izvolite. Hvala gospođo predsjednice. U ime zastupnika Pongerom se obraćam koji nije mogao doći. Govorit ću češki. U ime gospodina Ponge želio bih zahvaliti gospodinu Žeu na nacrtu izvješća koje je, koji je podnio. Također bih želio zahvaliti na njegovoj suradnik kada smo radili na ovom izvješću i želio bih najaviti da gospodin Ponga se slaže sa filozofijom koja je predočena u nacrtu izvješća od strane izvjestitelja. To naravno znači da smjer kojim je krenuo gospodin Omar Ži je prihvatljiv našem političkom klubu. Međutim, podnijet ćemo nekoliko amandmana. Želio bih istaknuti najbitnije prioritete koji su sadržani u tim amandmanima. Želio bismo naglasiti nužnost suradnje između uprava komisije i najudaljenih regija. Istodobno, željeli bismo još više da u izvješću budu naglašene posebnosti najudaljenijih regija, ovisno o kohezijskoj politici i o njenom učinku nakon 2020. Dakle, toliko u ime gospodina Ponga, izvjestitelja u sjeni. Hvala. Hvala sljedeći izvjestitelj u sjeni, zastupnik Monskur. Predsjednice, uvaženi kolege, ja bih želio čestitati kolegi Umrževu na izvrsno određenom zadatku prilikom izrade ovog izvješća. Bilo bi mi drago kada bi kolege pokazali poseban interes za njegov rad. On je rekao da najudaljenije regije imaju određene poteškoće zbog udaljenosti, zbog udaljenosti tržišta, zbog teritorijalne pozicije i tako dalje. Upravo iz tog razloga ugovor 349. i sastavljen. Vidjeli smo koje e, je tumačenje dao sud Europske unije vezano s primjenu toga članka 15. E, prosinca. To bi trebalo omogućiti efikasnu prilagodbu politika Europske unije našim specifičnostima. Međutim, Ovaj članak 349. do sada nije bio na razini eh, svih ad hoc programa i svih mogućnosti koje je mogao dati. Dakle, tako restriktivno Restriktivna primjena članka 349 ne može se nastaviti. Teškoće s kojima se suočavaju nadeljeni regiji su brojne i treba ih moći identificirati. Kao što je Ispravno rečeno, ovaj nacrt e, izvješća i bolje, bolja primjena e, članka 349 može dovesti do velikih pomaka u području kao što je ribarstvo i e, dakle, održivo ribarstvo i mislim da je to nužno za ova gospodarstva koja su teško pogođena krizom. Sve politike koje se trenutno vode pokazuju da Europska unija nije bila u stanju razviti horizontalan pristup specifičnim problemima s kojima se suočavaju najudaljenije regije. Dragi kolege, POSEI je jedini e, program zajednice za najodaljenije regije. Dokle, kakav je odnos između toga i velikog broja sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i trećih zemalja. Drugim riječima, na koji način protumačiti različite režime koji se trenutno primjenjuju za biološku certifikaciju između trećih zemalja i država članica Europske unije, što zapravo dovodi u zabludu potrošače i e, što ide na štetu naših proizvođača. Takav izostanak dosljednosti predstavlja jednu e, veliku prijetnju za konkurentnost i za preživljavanje svih e, gospodarstva u najdeljenim regijama. I zato mislim da bi trebalo uistinu pomno primjenjivati član 349 i treba ga zaštititi i to se vidi iz vrlo ambiciozne primjene članka 349. da kako to bi zahtijevalo eh, jasnu političku volju komisije i vijeća što bi omogućilo našim najudaljenijim regijama da u potpunosti iskoriste svoj potencijal. U svakom slučaju to je zapravo smisao ovoga izvješća i meni je zbog toga iznimno drago i iz tog razloga da kako želim surađivati u našem odboru kako bih pokazao da Europski parlament brani interese svih regija, uključujući i onih najudaljenijih. Hvala. Hvala, zastupnik Hvala. Zahvaljujem izvjestitelju na njegovom radu, na ovom izvješću. Neću vas iznenaditi što klub e, EKR-a ima određene nedumice vezano uz posebni tretmana udaljenih regija primjenom članka 349. Želim vrlo jasno reći i naglasiti naše stajalište prije što započnemo ponovno raditi na ovom izvješću. E, naše stajalište je isto kao vezano uz riblju flotu. Klub EKR-a nema nikakvih prigovara vezano uz ciljanu potporu posebnim regijama Europske unije kojima je to potrebno samo po sebi. Mi smatramo da je članak 349 nepošteni zato što obuhvaća samo devet područja, a EKR smatra da je ta klasifikacija proizvoljna i zastarjela i ne odražava današnju situaciju u EU, te stoga nije poštena prema e, kontinentalnim dijelovima Europe koji također pate zbog nepovoljnih uvjeta, topografije, udaljenosti te također nekim drugim područjima Europske unije koji e, koja ne potpadaju pod klasifikaciju članka 349. Mi podržavamo najveći dio sadržaja ovog izvješća o provedbi. Naprimjer, slažemo se s time da Europska strategija i programi za neke od neodeljenih regija su dijelomice samo bili provedeni. Sva tri govornika danas su to rekli. Također pozdravljamo poboljšani dijalog između EU-a i najudeljenih regija o na tu temu. Ima mnogo prostora za poboljšanje. E, regije u Europskoj uniji moraju uživati u ciljanim programima koji su namijenjeni baš njima i izvjestitelj s pravom istaknuo da u mnogim političkim područjima kao što je poljoprivreda, trgovina i ribarstvo možemo napraviti više kako bismo pružili podršku najudaljenim regijama i područjima koja imaju slične osobine kao najudaljenije regije. Unutar EU-a ima mnogo primjera fleksibilnosti prema najudaljenim regijama. Na primjer, eh, Martinik, Guadalupe i Reunion – E, su najudaljenije regije koje su imale koristi od 85 postotnog sufinanciranja unutar ovog programa. A e, prošle godine su sva tri otoka imala BDP veći od 75% prosjeka Europske unije. Drugim riječima nisu smjeli e, se okoristiti ovim programom za najudaljenije regije. E, što se tiče programa POSEJ, on se mogao je provoditi. U nekim našim amandmanima ćemo to spomenuti. EKR e smatra da fleksibilnost prema neudaljenim regijama, iako se komisija to zalaže na područjima osim poljoprivrede, nije primijenjena. E, postoje kompenzacijski troškovi na području poljoprivrede i ribarstva za najudaljenije regije i to se događa unatoč odluci komisije da proširi podršku unutar više e, godišnjeg financijskog okvira. Ova potpora je neophodna, no mora biti razmjerna, precizna i poštena u odnosu na druga područja Europske unije, trenutno članak 349 se fokusira samo na devet područja i time sprečava pravičniju i širu primjenu e, tog programa potpore. Hvala. Zastupnik Van Mildenburg. Hvala vam predsjednice. Ja bih e, prije svega zahvalio gospodinu Maržeu na nacrtu izvješća. E, to je uistinu dosta važna tema. Ja sam osobno također putovao. Imao sam e, to zadovoljstvo da sam otputovao na Martinique i na Réunion. I to, oni tamo imaju brojne izazove zato što su toliko udaljeni od Europe. Mi se slažemo sa nekim stvarima iz izvješća, prije svega da treba poboljšati način na koji se primjenjuje članak koji se odnosi na najudaljenije regije također treba olakšati i produbiti prekograničnu e, suradnju sa između najudaljenih regija i trećih zemalja koje spadaju njihovom e, njihovoj geografskoj regiji. Zatim treba predvidjeti održiva ulaganja za oceane i za more. Postoji veliki potencijal za razvoj e, plavog gospodarstva u nadaljenim regijima koje održivo po svojoj prirodi. Također sam naglasio potrebu za energetskom neovisnošću e, najudeljenih regija, to uistinu mora biti jedan od prioriteta Europske unije. Osim toga, mi moramo iskazati i neslaganje vezano uz neke točke iz izvješća. Dakle, moja ideja je nešto drugačija od one iznesene u izvješću. Naime, mi e, se nismo ovdje stvarno bavili regionalnom politikom i kohezijom i onime što te politike mogu dati i kako mogu doprinijeti najudaljenim regijama. Zapravo ovaj nacrt izvješća ima jedan sektorski pristup. Također sam pomalo razočaran da se ovdje ponovno govori o trgovinskoj politici i da kako ne slažem se sa e, kritikama na račun sporazuma o slobodnoj trgovini. Nadalje, ne slažem se niti sa time da se traži mehanizam za potporu e, za plantaže šećerne trske. Da, nemam ništa protiv proizvođača šećera. E, sviđa mi se također i uloga koju ima ulog Martinika, ali mislim da ovdje izlazimo izvan okvira onoga čega bismo trebali, jer je riječ o mehanizmima za potporu koje predstavljaju izuzeće u odnosu na e, opća pravila. Također se ne slažem niti sa člankom 35. koji govori o Europskom fondu za strateška ulaganja. Mislim da se tu moje mišljenje razlikuje. Ja mm, se ne slažem da se u ovome fondu ne uzimaju u obzir geografski kriteriji. Dakle, naime, to je istina, za taj, to vrijedi za taj fond, za razliku od za razliku od e, drugih fondova. Iz tog razloga ću e, predložiti amandmane na ovaj nacrt izvješća, no uvjeren sam da ćemo na kraju dobiti izvješće koje će dobiti široku potporu u odboru. Hvala vam. Još jedan put zahvaljujem izvjestitelju. Hvala. E, gospođo Damato, imate riječ. Hvala. Zahvaljujem i kolegi na njegovom izvješću zato što mislim da je zaista nužno da se pozabavimo izazovima uključujući i onim koji su političke prirode s kojima se suočavaju najudaljenija područja te regije zbog svoje udaljenosti i odvojenosti od ostatka Europe zbog e, toga što su male, se suočavaju sa velikim poteškoćama. Također imaju i kompliciranu topografiju. Oni proizvode neke specifične proizvode, uglavnom poljoprivredne, koji se temelje na prirodnim resursima koje imaju. Kolega je, mislim, u pravu kada traži jednu nerestriktivno, jedno nerestriktivno tumačenje ovog članka 349, zato što bi se na taj način na jedan povoljan način gledalo na poljoprivrednu proizvodnju i politike koje naravno su horizontalne prirode i koje utječu na sve zemlje Europske unije. Tu govorim o e, plavom gospodarstvu. To zaista ima ogroman potencijal za rast e, i govorimo o e, milijunima ljudi koji rade u plavom gospodarstvu, također se radi i o 500 milijardi eura koje godišnje generira taj sektor. Tu postoje također i neki problemi, mm, to je uglavnom vezano za sredozemlje, o tome bi trebalo raspravljati, trebali bismo raspravljati o plavom rastu, ali na pravi način i u skladu sa poštujući ekosustave i da ne predstavlja to prijetnju raznolikosti i održivosti, jer e, tamo je veoma važna baš ta bioraznolikost. raznolikost. E, također e, je podignuta uzbuna oko odlaganja otpada u more i neke stvari će se morati napraviti do 2020. 80% otpada koje se baca u more se generira na kopnu, a povezano je sa pomorskim industrijskim sektorima. Trebamo na pravi način e, upravljati otpadom, jer ako ovi ekosistemi propadnu. Mi ćemo time e, podkopavati temelje naše vlastite ekonomije, također i one službe koje su veoma važne. Jer na kraju krajeva oceani i mora su veoma važni za cijelu zemaljsku kuglu, zato što ublažavaju e, klimatske promjene. Tako da zaista podržavamo ovo što je rekao kolega Omarži danas. Hvala. Hoće li još neki član odbora se javiti za riječ? Ne. Sada dajem e, riječ e, predstavnici Europske komisije. Imate riječ. Hvala vam predsjednice. Također želim zahvaliti gospodinu Omaržiju na izvješću. Kako je on sam naglasio, to izvješće pravovremeno prije foruma koji će se održati sljedećeg tjedna. Također pozdravljam aktivnosti svih zastupnika iz najudaljenijih regija u Europskom parlamentu. Uistinu pozdravljam njihovu inicijativu u korist najudaljenijih regija. Činjenica je da se u ovom izvješću pokušava dati pregled primjene tog famoznog 349. članka i nakon e, tumačenja koje je dao Sud Evropske unije, htjela bih nešto reći o tome kako je komisija do sada primjenjivala ovaj članak. Čini mi se da je komisija iznijela neke prijedloge koji su bili nužni za donošenje specifičnih mjera, a one su ostalom preuzete i u izvješću bilo da je to riječ isključivo na osnovi članka 349. ili na osnovi članka 349 i na sektorskoj osnovi ili pak samo na sektorskoj osnovi što nam je sud zamjerio u toj presudi koju je dao. Dakle, neovisno o tome koja je bila pravna osnova, bilo da je to bilo riječ u pitanju politike e, kohezije, ribarstva, konkurencije, e, slobodne trgovine, ribarstva ili drugih sektora, ne može se reći da tu ništa nije učinjeno i vi ste, gospodine Omarži, sami rekli da je Europska komisija uložila neke napore, da i da su neki njezini prijedlozi e, bili konkretizirani i mislim da je to važno i mislim da trebamo nastaviti raditi na tim osnovama. E, te mjere se spominju u izvješću, one su nužne, ali kaže se da možda nisu dostatne. I dakle, to je vaš zaključak koji se može pročitati u nacrtu izvješća. Kao što znate, povjerenica Krecu, koja ima ulogu koordinatorice unutar kolegija povjerenika, vezano sva pitanja koja se tiču najdeljenih regija, Posebnu pozornost posvećuje problemima najodeljenih regija. Ona se trudi da svi kolege to uzmu u obzir, a mogli smo vidjeti eh, da je to bio slučaj i eh, kada je riječ o sporazume o slobodnoj trgovini, tu je bila povjerenica Malstrom, ili u području e, tržišnog natjecanja sa e, mjerama koje je poduzela povjerenica Vestager. Mislim da i unutar službi komisije da kolege sve više pažnje posvećuju udaljenim regijama. Jutro sam e, dobila poruku od kolegice koja je tražila detaljnije informacije o najudaljenim regijama za potrebe pregovora o sporazumu Mercosur. Dakle, mislim da to sve ide u dobrom smjeru i e, te napore treba pozdraviti. S druge strane, e, istina ono što stoji u vašem izvješću, a to je da treba podvući crtu e, to se ostalom traži i u komunikaciji iz 2012. godine, dakle komisija će to učiniti i istovremeno će predložiti novu strategiju za najudaljenije regije. Također se traži jedan, jedno novo, početak jednog novog razdoblja u odnosima s najudaljenim regijama. E, to isto tako zatražio i predsjednik komisije koji žele da budemo u našem pristupu ambiciozni i inovativni. Ako sam dobro pročitala u vašem izvješću, vi predlažete novu komunikaciju i novu strategiju Dakle, nešto što bi bilo pozitivnog duha i inovativno. Ja bih rekla da i na razini komisije također postoji ista želja za novom dinamikom. E, mislim da se često se govori o specifičnim mjerama za najodaljenije regije, međutim ne govori se dovoljno o drugim instrumentima u e, politikama Europske unije. Vi i vaši suradnici su također podsjetili na to i mislim da tu trebamo uzeti u obzir i cirkularnu ekonomiju i plavo gospodarstvo i e, dakle to su sve e, ideje koje trebaju dobiti svoje pravo mjesto u tom kontekstu. E, također udaljeni regije mogu predstaviti svoje projekte, u tom smislu trebam pružiti potporu. Što se tiče Europskog fonda za strateška ulaganja, tu već postoje neki projekti koji se tiču nadaljenih regija. E, Francuska agencija za razvoj je nositelj jednog takvog projekta, jedna agencija sa kanar, kanarskih otoka i tako dalje. Dakle, to je sve moguće i zato treba nastaviti raditi na tome, jer vjerujem da ima i e, drugih zanimljivih projekata koji se tiču nadaljenih regija. Dakle, ovaj program koji treba biti ambiciozan i inovativan, kako je to rekao naš predsjednik, nadovezuju se na novu financijsku perspektivu. E, ja vam mogu samo navesti neke rokove. Sljedeći tjedan će se održati forum najudaljenih regija, kako je rekao izvjestitelj Omarže. Htjela bih naglasiti da je to jedan e, važan trenutak koji će biti otvoren svim partnerima i to će zapravo biti uh, svojevrstan oblik javnih konzultacija gdje će se moći čuti određene određeni prijedlozi koji će biti ugrađeni u novu strategiju, da kako i ovo izvješće će biti dobra podloga za raspravu. Ako sam dobro shvatila, dakle, e, izvješće će biti spremno za osvajanje u e, lipnju. Komunikacija bi trebala izići krajem rujna oči buduće e, konferencije predsjednika nadaljenih regija, čije održavanje je predviđeno krajem godine. Još jedan put pozdravljam trud i rad izvjestitelja u ime službi komisije. Drago nam je da je izvješće doneseno tako e, rano i mi smo na vašem raspolaganju kako bismo dali odgovore na eventualna pitanja. Hvala gospodine Omarže. Hoćete li odgovoriti? Izvolite. Hvala predsjednice. Dopustite mi da zahvalim svim e, govornicima na njihovom doprinosu ovoj raspravi. Kolege će me ispričati što ću odmah dati odgovor na komentare koje je e, iznijela predstavnica komisije. Naravno, naravno da se slažem sa iznesenim uvjerenjem da je mnogo toga već učinjeno tijekom ovog saziva komisije, a kako bi se postigla bolja primjena članka 349. Naravno da mi ne zanemarujemo već postojeće instrumente koji su na raspolaganju najodaljenim regijama i naravno da unutar kohezijske politike znamo za sve ono što može biti zanimljivo i od interesa našim regijama. No, e, kako sam istaknula na početku svog uvodnog izlaganja, mi e, pozdravljamo sve mjere koje poduzima povjerenica Kretu. Dakle, ona radi na tome da se e, uzme u obzir kultura najudeljenih regija u svim službama komisije. Također pozdravljam angažman predsjednika Junkera na konferenciji predsjednika regija da se u komunikaciji koja će biti predočena učini jedan iskorak prema naprijed. To isto vrijedi i za strategiju na kojoj se trenutno radi. Međutim, riječ je o provedbenom izvješću i zato smatram da se može ostvariti napredak samo ukoliko najprije pokušamo analizirati što je do sada odrađeno i koji su bili propusti i što je propušteno zbog određenih blokada i problema ili kočnica e, koje, još uvijek postoje. Mnogi od vas su s pravom naglasili da najudaljenije regije trebaju ulagati u područje istraživanja i inovacija. I ja se slažem s tim uvjerenjem i smatram da su naši instrumenti toliko brojni da je teško da, ih može biti previše. Ali s druge strane, možemo pokrenuti istraživanje inovacije samo u onoj mjeri u kojoj možemo dati odgovor na razne programe koje je pokrenula Europska komisija, posebno u sklopu programa Obzor 2020. godine, a i sami znate da e, trenutno postoje određene blokade i određeni razlozi kojima se objašnjava zašto e, najudaljenije regije nisu u mogućnosti mobilizirati sredstva iz tih programa u onoj mjeri u kojoj bi to bilo potrebno i upravo na tome trebamo poraditi. Kao što ste sami rekli, ti su instrumenti iznimno brojni i značajni i mislim da tu postoji neki strateški ciljevi za najudaljenije regije. Vi ste i sami to spomenuli. Kao prvo, tu je izazov plavog gospodarstva i iskorištavanja potencijala oceana. Ja često znam reći da je za Europsku uniju istraživanje morskog dna u oceanima nešto što je zapravo predstavlja jednu novu granicu koju čovečanstvo treba prekoračiti. I to se upravo vidi u najdaljenim regijama. Tako da velika ulaganja u plavi rast sigurno može značiti nova radna mjesta i budući gospodarski rast u našim regijama. Zatim, drugi izazov koji je ovdje značajan je pitanje energetike i u tom smislu trebamo brzo pronaći rješenja za te otoke. Dakle, otok Reunion ima milijun stanovnika, to je dosta ali mislim da su to otoci koji mogu ići u pravcu veće energetske neovisnosti. S obzirom na more, na potencijal mora, na sunčevu energiju, na vjetar i geotermalne izvore, moguće vrlo konkretno e, na tim otocima, u tim regijama e, postići energetsku neovisnost i te regije uistinu mogu poslužiti kao primjer svim ostalim otocima e, unutar te regije, a zašto ne i nekim drugim europskim regijama. Prema tome, ove regije imaju velik broj aduta i izazov se sastoji u tome da se krene dalje od pukih riječi i da se um, odmaknemo od strategija koliko god one bile dobre i da uh, konkretiziramo taj napredak. Naime, predsjednik Juncker je rekao da je ovo komisija posljednje šanse. Ali za najudeljenije regije ovo sigurno parlamentarni saziv koji predstavlja posljednju šansu. Jer do sada nismo spomenuli tijekom ove rasprave da se situacija pogoršava e, posvuda u tim regijama i to kada se prati određen broj pokazatelja. Prema tome, sada je trenutak da se ulože dodatni napori kako bi ta ulaganja kojih nema malo dovela do željenih rezultata i do očekivanih rezultata. Zatim postavljeno je pitanje dosljednosti primjene članka 349. Mi nismo ovdje kako bismo uvjeravali u nužnost postojanja članka 349, e, niti u njegovu relevantnost. To je članak koji postoji i to ne bilo gdje. E, to je članak koji je ugrađen u sam ugovor o Europskoj uniji, što znači da zapravo postoji u naj višim pravnim normama, hirarhijski gledano. Tako da mi ne moramo ovdje voditi raspravu o legitimnosti toga članka. To je rasprava koja se već vodila ranije i tada je odlučeno da će članak biti ugrađen u tekst ugovora i stoga se u ovom trenutku mora primjenjivati. Europska komisija je čuvarica ugovora i u tom svojstvu komisija zajedno sa ostalim institucijama, s vijećem i parlamentom, ima dužnost provoditi taj članak i to u onom području primjene koji je definiran od strane Suda Europske unije. I to je sve. Dakle, ni više ni manje. Radi se o tome da se treba provoditi članak, članak ugovora koji je zapisan u jednoj od hijerarhijski najviših e, normi. Ako sam dobro shvatio kolegu iz EKR-a, tu smo zapravo čuli jedan pledoje e, u korist e, članka 349. budući da se traži da se zapravo proširi područje njegove primjene i na druge regije. Mi smo već razgovarali o tome u jednom drugom trenutku i istina je i mogu se složiti da smo mi možda otišli korak naprijed u tome da smo zatražili da se prepoznaju naše zemljopisne specifičnosti kao i e, određene gospodarske specifičnosti. Ja osobno vjerujem u europske regije i vjerujem u nužnost e, diferencirane primjene propisa, ne vjerujem u uniformnu primjenu europskih e, propisa i vrlo je očito, e, bilo da je riječ o planinskim ili o pomorskim regijama ili pak otocima, i regijama koje su slabo napućene da sve one imaju legitimno pravo da se u odnosu na njih donesu konkretne mjere. Međutim, članak 349. se odnosi samo na najudaljenije regije koje imaju osim svega i neke druge značajke koje u potpunosti opravdavaju primjenu izuzeća onako kako je to definirano spomenutim člankom i kako je to precizirao Sud Europske unije. E, slažem se isto tako s kolegom Žozefom i sa kolegicom Damato. E, mislim da je ona s pravom e, inzistira na pitanjima kao što su e, dakle, otočka priroda, ribarstvo, turizam, geografske specifičnosti i tako dalje, da bismo mogli uistinu krenuti navedenim smjerom, postoji jedan preduvjet kojeg treba ispuniti, dakle nešto što mi sada ovdje pokušavamo prevladati. A to je, dakle, upravo to da dobijemo analizu dosadašnje primjene članka 349. I moramo reći da je to u osnovi pozitivno, ali i nedostatno. Moramo iskazati zadovoljstvo onime što je odrađeno, ali isto tako i dati poticaj za to da se ide i korak dalje. Što se tiče trgovinske politike, e, dragi kolega, mi možemo o tom razgovarati na sastancima na kojima se pokušava postići kompromisno rješenje. Meni se čini evidentnim da nije cilj ovdje osporavati trgovinsku politiku Europske unije, iako možda negdje drugdje to i mogu učiniti. Radi se o tome da treba vidjeti kako se provode spomenuti trgovinski sporazumi i u kojoj mjeri e, se žrtvuju ili ne interesi ovih eh, najudaljenijih regija zbog nekih drugih interesa, te da se pokušaju pronaći kompromis i jedna ravnoteža koja bi omogućila eh, vrlo osjetljivim i malobrojnim sektorima u tim regijama da se zaštite. Mislim da je to jedan pristup eh, koji je sada zaživio u službama komisije. Nedavno smo imali dogovor vezan uz proizvodnju šećera, dakle to je bio sporazum između Europske unije i Vjetnama i u posljednjem trenutku u vrlo zahtjevnim, ali i konstruktivnim razgovorima sa Europskom komisijom postigli smo određen broj jamstava za proizvođače šećerne trske na otoku Reunion. Isto tako, nedavno e, smo surađivali s povjerenicom Malstrom na zahtjev Europskog parlamenta u sklopu sporazuma između Europske unije i Ekvadora postigli smo isto tako u posljednjem trenutku određen broj e, jamstava kroz uvođenje mehanizama e, i zaštitnih klauzula. I na tome želim zahvaliti klubu zastupnika ALDE na njihovoj ulozi u tome jer e, je to omogućilo da se dođe do kompromisnog rješenja. I upravo u tom duhu e, mi danas postupamo, tako djelujemo e, i mislim da je Europska komisija trenutno istoga uvjerenja, a to je da u pregovore sporazuma o slobodnoj trgovini treba odmah uzeti u obzir i interes tih e, proizvodnih grana. Dakle, ne radi se o tome da mi tražimo da se e, ne sklapaju e, takvi sporazumi o slobodnoj trgovini. Evo, to je sve što sam imao za reći. Ja ću s velikim interesom pratiti vaše amandmane i uvjeren sam da ćemo dobiti punu, odnosno široku potporu u našem odboru i da ćemo na taj način afirmirati potporu našega odbora najodeljenim regijama. Hvala vam lijepo. Hvala. Evo samo da vas podsjetim da je krajnji rok za amandmane podne 10. travnja u ponedjeljak. Tako da ćemo onda u svibnju moći glasovati. A sada ćemo napraviti pauzu za kavu od 15 minuta, zato što očekujemo potpredsjednika komisije, gospodina Katajnena, koji će nas se pridružiti u 4.30, dakle 15 minuta.

Hvala Ladies and gentlemen. Dame i gospodo, dragi kolege, zamolit ću vas da zauzmete svoja mjesta, zato što nastavljamo s našim sastankom. Sljedeća točka na našem dnevnom redu. Evo, imam zadovoljstvo da mogu pozdraviti gospodina Irke Katajnena, potpredsjednika Komisije zaduženog za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost. Evo, on je došao na sastanak e, našeg odbora kako bismo raspravljali o e, prijedlozima za Europski fond za strateška ulaganja, da se produži trajanje tog fonda i da se tehnički poboljša, e, poboljšaju razni elementi tog fonda. I također očekujemo od njega da s nama podijeli svoje mišljenje o komplementarnosti između strukturnih fondova i Europskog fonda za strukturno ulaganja, dakle EFSI-a, i također da odgovori na sva pitanja odbora REđi. Ovo je dio e, našeg rada na nadzoru rada drugih institucija i evo sada ću dati riječ e, potpredsjedniku komisije. Nakon toga ćemo imati priliku da postavimo pitanja. Prvo će postavljati pitanje koordinatori. Izvolite, gospodine eh, Katajnen. Hvala, gospođo predsjedavajuća, uvaženi eh, zastupnici, dame i gospodo. Drago mi je što ste me pozvali ovdje da s vama eh, razgovaramo o budućnosti EFSI-a, kao i kako je on do sada funkcionirao i koje stvari bi trebalo promijeniti kako bismo se pobrinuli da EFSI zaista izvrši svoju zadaću e, što se tiče otvaranja novih radnih mjesta. EFSI već e, godinu i pol funkcionira i izgleda da dosta dobro funkcionira. Imamo sufinancirane projekte u svih 28 zemalja članica. Vrijednost je otprilike 32 milijarde eura. Kad kažem sufinanciranje, to znači da se to vrši ili preko udjela u vlasništvu ili preko zajmova, industrijskih ulaganja ili kroz banke posrednike gdje se e, stavljaju na raspolaganje sredstva malim i srednjim poduzećima. Ta jamstva e, će mobilizirati oko 170 milijardi eura stvarnih ulaganja. Dakle, zapravo 32 milijarde financijskih sredstava iz EFSI-a će e, zapravo potaknuti ulaganja vrijedna 170 milijardi. Znači, došli smo negdje na pola našeg cilja. Evo jedna anegdota vezano za financiranje malih i srednjih poduzeća koja zaista se pokazala izvanredno uspješna. Kao što sam rekao, EFSI financira i male srednja poduzeća i to kroz e, banke posrednike koje e, djeluju u zemljama članicama, u regijama, ali to, ti posrednici mogu također biti i nacionalne banke promotori ili e, kapitalni fondovi, no svi, sve vrste posrednika. Imamo e, dogovore između e, banaka, e, posrednika i Europskog fonda za investicije, gdje se zapravo podržavaju projekti u zemljama članicama preko 200 tih i zapravo 400 tisuća europskih e, malih i srednjih poduzeća će na taj način putem tih sporazuma doći do financijskih sredstava. I to je jedan od razloga zašto smo odlučili da više sredstava stavimo na raspolaganje u ovu omotnicu za mala i srednja poduzeća, jer izgleda da zaista to se pokazalo veoma uspješnim praktički posvuda. Što se tiče e, geografske distribucije, kao što znate, FC e, nije povezan sa ikakvim e, pravilima za raspodjelu na geografskom principu, ali izgleda da on dosta dobro funkcionira u tom smislu. Daću vam popis najvećih korisnika sredstava. Estonija je broj 1, Dakle, kada gledamo učinak efsi po BDP-u, Bugarska dva, treća Španjolska, četvrta Litva, peta Portugal, e, šest Italija, sedam Grčka. I onda zemlja koju najbolje poznajem. Ali još uvijek e, moramo poraditi na ovom problemu geografske raspodjele jer postoje zemlje kao što je primjerice Rumunjska koje nisu se u tolikoj mjeri okoristile FCM, isto to vrijedi za Cipar i Maltu. Bio sam u Rumunjskoj, posjećujem sve zemlje članice i primjerice ako usporedite Bugarsku i Rumunjsku, ne znam u kojoj mjeri je to fair, ali barem se radi o susjednim zemljama. U Bugarskoj imamo tri sporazuma o financiranju malih i srednjih poduzeća i još nekoliko drugih projekata koji se financiraju iz EFSA. a u Rumunjskoj nijedna banka nije bila spremna niti zainteresirana da koristi sredstva iz EFSA za financiranje malih i srednjih poduzeća. Kada sam e, posjetio Rumunjsku, pitao sam e, direktore e, banaka zašto ne koriste sredstva iz EFSI-a. Oni su rekli da uopće ne postoji potražnja za financiranje malih i srednjih poduzeća. Rekao sam da sumnjam da je tomu tako, jer ako jest, onda bi Rumunjska bila jedina zemlja u Europi u kojoj ne postoji potreba za e, financiranje malih i srednjih poduzeća. Ali iz nekog razloga oni smatraju da ne postoji potražnja i ne mogu oni to gurati ali ako pogledamo budućnost EFSI-a, EFSI verzija 2.0, moramo paziti na geografsku raspodjelu i te e, službe za tehničko savjetovanje su veoma važne, jer e, Europska investicijska banka je pojačala svoje prisustvo na terenu i znači da su zaista osnažili svoje urede u zemljama članicama i upravo na taj način možemo poboljšati tehničku pomoć i te savjetodavne usluge u cijeloj Europi. To je veoma važno u zemljama koje e, koriste kohezijsku pomoć, zato što u nekim situacijama, vi to znate bolje od mene, ponekad e, tijela nemaju dovoljnih kapaciteta da e, osmisle te projekte, ali kada pogledamo druge prilike koje se otvaraju, to je kombinacija sa drugim europskim fondovima, primjerice strukturnim fondovima ili e, fondom Connecting Europe, e, dakle da se to poveže sa EFSI-em i skombinira sa sredstvima iz EFSI-a. Mi nemamo nikakve namjere da e, preraspodijelimo sredstva koja su u strukturnim fondovima, da ih preusmjerimo u EFSI, nego mi želimo olakšati samim regijama da kombiniraju različite izvore financiranja ukoliko to žele. Dakle, zato smo predložili ovu omnibus uredbu koja bi trebala omogućiti regionalnim, lokalnim, ali i nacionalnim tijelima da koriste istovremeno i sredstva iz strukturnog fonda i EFSI kako bi privukli privatne resurse koje već postoje na tržištu. Dakle, na korisnicima je da odluče žele li kombinirati e, različite instrumente e, za financiranje Europske unije ili ne. Jedna e, temeljna vrijednost EFSI-a jest stvaranje dodane vrijednosti u odnosu na ono čime se inače bavi Europska investicijska banka. E, to je sve do sad dobro funkcioniralo, ali mi bismo htjeli da e, to bude još i bolje. Dakle, kao dio našeg prijedloga za EFSI verzije 2.0 mi predlažemo da sve odluke o ulaganjima koje donose uprava EFSI-a moraju biti javno obrazložene. Dakle, zašto je odabran taj projekt i gdje tu vidimo tu dodanu vrijednost. Zato što mi svi dijelimo isti stav, a to je da EFSI kao prvo, EFSI ne smije raditi isto stvar, stvar koju radi EIB, a kao drugo ne smije izgurati privatne resurse jer mi se ne želimo natjecati sa privatnim sektorom, nego mi želimo koristiti e, jamstva iz e, javnog sektora kako bismo privukli sredstva iz privatnog sektora. Gospođo predsjedavajuća, mislim da ću tu sada stati, zato što bih e, htio da ostane što je moguće više vremena za za članove da postavljaju pitanja i da čujemo komentare. Ja sam vam na raspolaganju, odgovorit ću na vaša pitanja e, čim ih dobijem. Hvala. A sada počinjemo s pitanjima. Da, izvolite. Počet ću sa koordinatorima. Gospodin Novakov e, je ovdje kao koordinator ispred EPP-a. U redu, evo imate riječ. Gospodine potpredsjedniče, hvala vam na vašem govoru i na tome što ste došli ovdje. Nema nikakve dvojbe da je e, uvijek pozitivno i plodonosno kada nam se otvori šansa da raspravljamo o tome i evo, e, posebno nam je drago čuti koja je vaša namjera iza ove omnibus uredbe. Mislim da je to jedna od najvažnijih zakonskih prijedloga u proteklih nekoliko godina, tako da zaista smo dosta usredotočeni upravo na to. Spomenuli ste nekoliko puta da postoji ta sinergija između EFSI-a i ESIF-a i instrumenta, odnosno fonda Connecting Europe, Dakle, rekli ste da je to ne samo moguće, nego i da vi to potičete, dakle da potičete regije da e, kombiniraju različite financijske resurse. Mislim da ipak tu postoje neke prepreke u tom nastojanju da se kombiniraju različiti financijski resursi, kao što je primjerice e, pravilo o državnim potporama, na primjer EFSI ne bi odnosno financiranje iz EFSI-a ne bi smjelo e, obuhvaćati e, to pravilo o državnoj potpori, a ESIF e, da. I kada se kombiniraju sredstva u istom projektu iz ESIF-a i EFSI-a, upravo zbog toga je to ponekad komplicirano. Možete li nam dati malo dodatnih informacija o tome, zato što mislim da kolege putuju po svojim izbornim jedinicama i pokušavaju objasniti lokalnim vlastima kako mogu zapravo doći do više sredstava. Hvala. Hvala lijepa, gospođo potpredsjednice, gospodine Katajnen. Ja sam izvjestiteljica za odbor reći, za ovaj prijedlog omnibusa. I moram vam reći, kada uspoređujemo instrumente FC i ESIF, i ako ih želimo spojiti i stvoriti sinergiju, moramo jasno reći da EFSI ima sasvim drugačije ciljeve od ESIF-a. ESIF je usmjeren na koheziju, teritorijalnu, socijalnu, gospodarsku koheziju, a EFSI je usmjeren na stavljanje novca iz javnih izvora na raspolaganje i na ulaganja iz privatnih izvora uz neke kriterije koji, nemaju, koji nisu baš toliko usko vezani uz kohezijsku politiku i to su poteškoće s kojima se suočavamo kada želimo kombinirati ta dva fonda. Mislim da bi bilo svrsishodno, ako države članice to žele, da projekti pod kohezijskom politikom zapravo budu sufinancirani iz EFSI-a. Ovaj instrument koji postoji danas, on je vrlo kompliciran jer u stvarnosti se vrlo teško sve to može provoditi, stoga ima tako malo država članica koje su to učinile i druge države članice neprestano signaliziraju da je sve to previše složeno, stoga je komisija izradila ovaj prijedlog i mi radimo na tome da u budućnosti bude moguće pod nekim uvjetima, kriterijima i u nekim okolnostima sve pojednostavniti. Ima dovoljno mogućnosti da u suradnji sa komisijom dođemo do zajedničke linije. E, moja najveća bojazan zapravo je kombiniranje koje ste vi predložili, a to je da iz fondova ESIF na dobrovoljnoj osnovi države članice vraćaju novac komisiji u okviru centraliziranog upravljanja, a prijedlog komisije ide ta, toliko daleko da se na papir stavljaju stvari koje zapravo ne postoje u uredbi o FCU i nisu još uvijek otvr, još u, uopće utvrđene. O tome se mora raspravljati, mora se proći kroz postupak suodlučivanja, stoga mislim da nije moguće sada već o tome govoriti, kao da je stvar riješena. Osim toga ne mogu pozdraviti da ako imamo novac bez prijedloga postupka i bez toga da možemo utjecati na vraćanje novca komisiji da opet se dolazi do novca. To razumijem ako postoji strahovanje da u nekoj državi članica 10 ili 15 milijardi eura iz fonda ESIF nije utrošeno možda se taj novac može vratiti e, ministrima financija država članica. Ovaj odbor nikada to nije pozdravljao, postoje druge mogućnosti da se to spriječi. Sve u svemu, zamolila bih komisiju da ako će ustrajati na ovom prijedlogu, da se izradi novi prijedlog i to kada se usvoji uredba FC 2.0 i kada se bude točno znalo što će oba su zakonodavca odlučiti i tada ćemo znati u kojoj mjeri je moguća kombinacija na ovoj osnovi, pod kojim uvjetima, kako će izgledati postupak, kako se može organizirati doprinos država članica, jer to nije jednostavna odluka. Sjećam se da smo prije nekoliko godina imali probleme da u nekim državama članicama FC se nije koristio, to pa se izmijenilo. Regije i država članica su podnosile zahtjev pri komisiji i dobro je da se nije baš tada jednostavno moglo pretvoriti sredstva iz jednog fonda za sredstva u drugi fond jer je komisija taj način provjeravala da li se uistinu provodi ono što je obećano novcem iz ESIF-a. Kohezijska politika je vrlo važan instrument upravo u ovim vremenima kada se oštro kritizira Europska unija i baš sada trebamo pokazati da Europska unija zajedno sa europskim građanima može ostvariti političke ciljeve koji su vidljivi na samom terenu. Tako da građani istinu mogu vidjeti i osjetiti da Europska unija im pomaže ublažiti njihove poteškoće i da im uistinu općenito pomaže to je europska dodana vrijednost sama po sebi ako taj instrument učinkovito i transparentno primjenjujemo i na taj način ga oblikujemo i to mi baš ne pomaže kada imam velike kampanje u kojima se govori da će se novac iz EFSI-a vraćati komisiji, umjesto da se prvo promotri na koji način bi se mogao postupak poboljšati kako bi regije i gradovi mogli utrošiti taj novac. Stoga za ovaj dio prijedloga komisije ja ne mogu vam dati svoju potporu i što se tiče amandmana kolega, e, Sigurna sam da će i oni ići u tom smjeru i na odboru i na plenarnoj sjednici. Ja bih stoga željela da komisija reagira na odgovarajući način i da ne ustraje dalje na tome da se pod svaku cijenu e, provodi sve ovo e, na bilo koji način. Hvala. Hvala. Gospodin Lue, imate riječ. Hvala. Pozdravljam i e, povjerenika. ECR je zadovoljan zato što u nekim ključnim područjima u Europskoj uniji je došlo do oporavka nakon financijske krize, no još uvijek je potreban e, napredak i nezaposlenost u Europi još uvijek e, neprihvatljivo visoka i posebno ovi dugoročno nezaposleni su, njih ima dvostruko više nego što ih je bilo 2008. Jedno od e, rješenja je upravo pristup financiranju i Europska investicijska banka radi na tome. Važne su sredstva iz banke zato što se posebno njime podržava mala i srednja poduzeća koja su vrlo osjetljiva na te šokove i drago nam je da će se udostručiti napori. Također pozdravljamo ovaj omotnicu za SME, inicijativu za mala i srednja poduzeća i e, naravno svi znamo E, koliko e, ima ljudi zaposlenih u malim i srednjim poduzećima, ali znamo i da opada e, zaposlenost u nekim sektorima. Kao što znate, 16% svih, svog kapitala Europske investicijske banke dolazi od iz Velike Britanije. Kao što znate, u periodu 2014-2015 jedan dio tih sredstava je e, također dodijeljen za projekte u Velikoj Britaniji. Ali ono što je sada zanimljivo će biti kako vidite budućnost odnosa između Europske investicijske banke i Velike Britanije u budućnosti. Gospodine Omrži, imate riječ, izvolite. Gospođice predsjednice, zahvaljujem. Mi smo već imali priliku razgovarati o Junkerovom planu. Jer kada smo razgovarali o FCU i ESIF-u, e, ljudi ponekad budu zbunjeni. Možda bismo trebali e, govoriti o strukturnim fondovima i o Junkerovom planu. Onda bi ljudi nas bolje razumjeli. Rekao sam vam da se mi ne protivimo načelu ovog plana. Cilj je bio potaknuti rast putem ulaganja. Jedan od ključa za uspjeh ovog plana je brzina. Moramo moći reagirati brzo. Mi smo sada ovdje u Europskom parlamentu Imamo određena pravila, načela. Mislim da je sve to jako legitimno, no isto tako moram reći da moramo biti ponekad vrlo oprezni kako bismo spriječili da se upetljamo u zakonske pojedinosti i da izgubimo učinkovitost i ponavljamo se jer brzina je učinkovitost Stoga vas molim još jednom, nemojmo komplicirati. Mi smo ovdje u odboru reći, imamo opravdane bojazni od samog početka da e, teritorijalna kohezija mora biti zaštićena i ovih 360 milijardi koji se obećavaju ne smiju dovesti u pitanje te ciljeve. Na početku vaše intervencije. Mi smo zatražili da geografska raspodjela bude dio uvjeta. Vi ste rekli tijekom vašeg izlaganja da mora postojati uravnoteženi doprinos različitim regijama. Je li moguće ovom odboru predočiti snimku mapiranja disperzije e, do dodjelje, dodjele fondova prema različitim kategorijama regija. Jer kao što znate, Europska unija je podijeljena na regije, razvijene regije, regije konvergencije, regije u tranziciji. Mi moramo znati koliko toga, koliko novca će otići u naj manje razvijene regije, koliko u najrazvijenije regije. I tako bi smo mogli oblažiti mnoga strahovanja. U svakom slučaju drago mi je da će u budućnosti komisija razmišljati o integriranju kriterija zemljopisne raspodjele i postoji ovo pitanje tehničke pomoći. Vrlo je bitno da pošaljemo poruku da je tehnička pomoć moguća. Nju, nju treba osnažiti. Zastupnik Demato. Hvala. Kao i uvijek čujem ove lijepe riječi koje zvuče obećavajuće, ali uvijek jedno te isto. Prije 18 mjeseci smo čuli prezentaciju u kojoj se e, obećala e, uvjetovenost, otvaranje novih radnih mjesta i potpora e, SMS-u. A sada smo čuli u u okviru rasprave o bijelom dokumentu da je e, gospodin Juncker rekao da nije na Europi da jamči otvaranje novih radnih mjesta. Dakle, još uvijek imamo određene nedumice, ne znamo u kojem smjeru ide Europa. E, revizorski sud je odredio da je vjerojatno pretjeran učinak poluge o kojem se govorilo. Imamo sveukupne omotnice za projekte koji se dijele na financije iz EFSI-a kako bi se procijenio njihov učinak, no došlo do velikog povećanja pri neizravnom financiranju malih i srednjih poduzetnika, no struktura iza toga je netransparentna. Govorimo o špekulativnom novcu i kratkoročnom profitu. Da li to istinu znači podršku stvarnom gospodarstvu i malim i srednjim poduzetnicima. EFSI se koristi samo da bi se opravdalo njegovo ustrojavanje. Sada će se produljiti. će Katajnen, nadam se da ćete uložiti dodatni trud u dijalog s ovim odborom vezano uz FC 2.0 kakvu vrstu rasta želimo poticati. Općenito govorimo o održivom rastu, no vidimo da je zapravo on uvjetovan na fosilnim gorivima i na onečišćenju koje se vezuje uz korištenje fosilnih goriva. Može li komisija objaviti sve informacije i rezultate ocjene učinka koja se provela i može li komisija objasniti dodanu vrijednost i ono što se generiralo u svakom projektu koji se financirao. Ako se to ostvari, onda bismo se okrenuli u smjeru navedenih ciljeva EFSI-a, imali bismo dugoročniju perspektivu. Nadam se da bi bilo moguće dobiti te agregatne statističke podatke za sve operacije, uključujući i zajmove koji su odobreni putem posrednika iz EFSI-a eh, uz ex ante i ex post detalje za svaki projekt. Mislim da bi nam to bilo od najveće pomoći i nadam se da ćemo dobiti transparentnije informacije o iznosima koji su se prenosili putem financijskih posrednika i iznosima koji su došli do krajnjeg korisnika u svakom projektu. Veselim se vašim odgovorima. Hvala. Imamo još govornika. Šest govor, sedam govornika. Nastavit ćemo sa pitanjima, onda ćemo dati povjerenik opet govor. E, sa Westfeld, izvolite. Neću mnogo govoriti jer kolegica prije mene je već iznijela mnoga strahovanja s kojima se slažem. Ja sam bila izvjestiteljica za e, gradove i sutra ću podnijeti izvješće o budućoj kohezijskoj politici. Zastupnica Kvel je izrazila sve ono što svima nama leži na srcu i to je vrlo jasno. Želio bih, samo ukazati na jedno proturječje. Vi, povjereniče Čekatanjem, ste nam rekli da što se tiče kohezijske i strukturne politike, tu se ne smije ništa mijenjati. No ja sam pročitala neke izjave u posljednje vrijeme, između ostalog i u kontekstu bijele knjige predsjednika Junkera u scenariju broj četiri. Naime, tamo se moglo pročitati da upravo ovaj sklop o kojem je govorila zastupnica Kel oko kohezijskoj politici i o strukturnoj politici, e, da je to nešto što se stavlja na kocku kako bi se pojačale mogućnosti financiranja unutar EFSI-a i naravno da me preplašio intervju sa povjerenicom Jurovom u kojem je ona rekla da kohezijska politika zapravo više neće postojati u sljedećem programskom razdoblju. I što će to značiti za svakog od nas, za sve europske građane koji su u istinu dobili dodanu vrijednost iz te kohezijske politike i, te, i upravo takve strukturne politike? Na taj način će se ovim ubojitim instrumentom uništiti europska politika. I posljednje, ja sam zadužena za agendu gradova, postoje dovoljno gradova koji nemaju apsolutno nikakvu šansu. I to ne samo manji odnosno srednji gradovi da se dočepaju sredstava iz EFSI-a. To se mora jasno reći i naša bojazan je upravo ide u tom smjeru što se tiče postupka Omnibus, nakon toga ćemo se još dodatno očitovati. Zastupnica Maletić. Hvala, gospođo predsjednice. Dobrodošli, povjereniče, podpredsjedniče Katajnen. Ja bih vas željela podsjetiti na činjenicu da nam nedostaju ulaganja na razini EU-a. Mi smo pokrenuli EFSI zbog nedostatka ulaganja, no da li nam uistinu nedostaju izvori financiranja? Na početku kada se uveo EFSI, rekli smo da nam se ne sviđaju ti izvori financiranja, da postoji previše izvora, no zapravo da nam nedostaju projekti u pripremi i što zapravo radimo svo ovo vrijeme da bismo dobro pripremili projekte. Čini mi se da zapravo pokušavamo ukrasti iz drugih dijelova e, u kojima postoje gotovi projekti, da se financiraju iz drugih izvora kao što su, na primjer, projekti koji su pripremljeni za kohezijsku politiku, financiraju se iz fonda EFSI. Mislim da bismo se trebali više usredotočiti na pripremu dobrih ulaganja i razvojnih planova. I trebali smo dobiti sve te planove za svaku državu članicu i onda možemo vidjeti što je spremno za primjenu i što bismo trebali financirati iz kojeg izvora i kako bismo mogli uistinu ostvariti tu sinergiju, tako da ne financiramo iste projekte iz različitih izvora, već da financiramo različite faze E, projekata iz različitih izvora kako bismo mogli uistinu pomoći našem gospodarstvu i kako bismo mogli otvarati nova radna mjesta. Hvala. Zastupnik Buda, izvolite. Hvala potpredsjedniče da ste došli. Ovo je vrlo važna tema. Ja sam iz Rumunjske. Možda se sjećate da u Rumunjskoj postoji mnogo poteškoća E, slučajno prošli tjedan jedan zrakoplov e, punih bankara je sletio u Bukureštu i tada se mene pitalo e, kako je njihovo gledište u Junkerovom planu i, i predsjednik jedne od najvećih privatnih banaka u Rumunjskoj mi je rekao da nije nikada čuo za Junkerov plan, da pojma nema uopće što je to. Dakle, imamo dvije komponente tog problema. Postoji naravno i nacionalna nadležnost i odgovornost, ali s druge strane se mora reći da je to vezano i uz komisiju i najveća banka u jednoj zemlji da uopće nije saznala da postoji taj plan, taj fond. Za to je odgovorna i Europska komisija. Trebalo, bi se više pažnje pokloniti i privatnim izvorima financiranja. Moramo riješiti taj problem. Imamo još jedno pitanje. Pristup fondovima. Potrebno je pojednostavniti taj postupak. Možda ne iz Brisela, ali bilo bi važno da se stvari prepuste regijama. Ja dolazim iz jedne relativno velike regije u Rumunjskoj. Na različite zaobilazne načine su se financirali projekti, postojao je glavni plan koji je odobren u Briselu čak i da smo imali sufinanciranje za taj projekt, nije postoje odgovarajući postupak da dobijemo novac iz Brisela, zato što se sve to treba odvijati na nacionalnoj razini, a to nije potrebno. Znate kako to sve izgleda? Uistinu mi je žao u Rumunskoj trenutno nemamo dobra upravljačka tijela za takve programe i projekte. Već sam razgovarao sa predstavnicima i ovdje u Briselu i pitao sam ih zašto je to tako, zašto ne pokušaju primijeniti poljski model da se jednostavno osnuje novo tijelo i rečeno mi je da postoji ta nacionalna komponenta koja je jako izražena i da jednostavno nema drugih modela. No pojednostavljenje je najvažnije potpredsjedniče EU i prolazi kroz teška vremena, moramo stoga pronaći rješenja za sve te probleme s kojima su suočene države članice. U kontekstu sa Europskim fondom to je vrlo važan aspekt. Moramo pojednostavniti pristup tom fondu. Naprimjer, u Poljskoj postoje određeni postupci i u Njemačkoj i u Francuskoj. Zašto su ti postupci posvuda drugačiji? O tome moramo razmisliti tako da postupci budu jedinstveni ujednačeni i da u svima budu sadržani jednaki aspekti i ta naravno sve mora biti vidljivo i transparentno. Ne možemo dopustiti da e, danas u Europskoj uniji imamo samo 34% europskih građana koji su upoznati sa pozitivnim komponentama EU-a. i nisu uopće upoznati sa ulaganjima iz Europskog fonda za ulaganja. Europa mora svuda biti kod kuće u Europskoj uniji. To su dva aspekta o kojima moramo razmišljati. Ne smijemo ih ignorirati. Dakle, postoje građani koji dolaze iz zemalja koje su neto uplatitelji i tu moramo imati na umu kohezijsku politiku a bez kohezijske politike nema EU-a. I moramo misliti i na periferne regije, to je vrlo važan stup EU-a. Vidljivost kohezijske politike, to je vrlo važna za e, zemlje e, davateljice, uplatiteljice. Koje, tamo se građani pitaju kamo ide naš novac u istočnu Europu. Vrlo je važno da taj novac se putem određenih ekonomskih mehanizama vrati u tu istu zemlju. E, na primjer, mogu se snimati filmovi, e, na bilo koji način se taj novac bi trebao vratiti. Razgovarao sam sa kolegom iz Poljske koji je bio uključen u ulaganje iz europske kohezijske politike u opremanje jedne bolnice i to uređajima koje je proizvao Siemens. I to moramo utvrditi. Ne možemo jedni bez drugih. Moramo uvidjeti da se radi o ukidanju velikih socijalnih razlika, ali sve to dobro i za države članice to uplatitelje. Svi moraju, svima moramo poslati tu poruku. Zastupnik Nilsson. Hvala lijepa. Razgovarali smo već o nacionalnim sustavima upravljanja, da li oni funkcioniraju, da li oni ne funkcioniraju. I sada smo došli do ovog razloga kohezijske politike. Komisija je poslala poruku da će postojati dva fonda, e, iz njih će se financirati isti projekti. To baš nije sve jasno. Što se tiče švedske regije, pokušavaju upravljati tim sustavima, no nacionalna tijela imaju velike probleme u smislu integracije koordiniranja. To dodatno doprinosi problemima. Dakle, ako postoji problem između fonda za poljoprivredu ili nekih drugih fondova, fonda za regionalni razvoj, za financiranje istog projekta ako postoji interno takav problem. Što će se dogoditi ako u tu kombinaciju dodamo još jedan fond koji ima posve drugačiju prirodu. E, imamo načelo solidarnosti i zato smo uspjeli utjecati na nacionalna tijela i e, natjerati ih da izmijene svoj pristup. Naprimjer, ako e, EFSI surađuje sa Fondom za regionalni razvoj ili Fondom za poljoprivredu. To su vaši primjeri. Možemo li e, se referirati i na načelo partnerstva? Imamo EFSI, To je načelo partnerstva koje zahtjeva da i nacionalna tijela surađuju sa regionalnim tijelima. Pitam se da li isto pravilo se primjenjuje i pod EFSI-em. Drugim rečima, ako imamo strukturni fond regije, imamo najvažnija strateška ulaganja u svaku regiju. Da li bi i to trebao biti e, jedan e, nepredvidivi element za financiranje iz EFSI-a. Možda za sada ne možete odgovoriti, ali možda u budućnosti ne možete reći kako bi trebalo izgledati. Zastupnik Zver. Hvala na davanju riječi. Gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, hvala što ste došli. Čestitam vam na odlično odrađenom poslu u kontekstu EFSI-a koji je promicao ulaganje koji je doprinio većem rastu. Uvodno ste rekli da postoji zemljopisna dimenzija. Spomenuli ste kojim zemljama je dodijeljeno više novca nego drugima. Znam da moramo poštivati određena načela dodjele. EFSI nije fond za solidarnost, niti socijalni fond. Međutim, prema mojim podacima, u EU, EU 15 95% sredstava e, se dodijelilo novim državama, a, novim državama članicama samo 9% se dodijelilo, odnosno utrošilo sredstava. Apsorpcijski kapacitet u slabije razvijenim dijelovima EU-a je niži nego u drugim državama članicama, no smatrate li da možete pomoći onim državama članicama koje nisu toliko uspješne u pripremi dobrih projekata kao što je možda situacija u Rumunjskoj, kao što smo čuli. I posljednji govornik, e, zastupnik Van Roy. Hvala lijepa. Malo sam kasnije došao, pa nisam čuo uvodni govor e, potpredsjednika, ispričavam se. Imam samo jedno pitanje. Kao što je već rekla zastupnica Karel postoji određena nesklonost, odbojnost da se fond EFSI spusti na nacionalnu razinu i da ga se vrati na razinu države članice nakon ove europske razine. Stoga smo mi podnijeli amandmane u kojima zahtijevamo da novac ostane u, unutar omotnice u onoj državi članici koja je namijenjena i kao što je za sam rekao, na taj način sklapamo partnerstva između različitih razina, industrije, gospodarstva, javnih tijela, zajednica i može sklopiti sporazum da se novac troši zajedno sa instrumentima iz EFSI-a. Ta mogućnost postoji već sada u samoj uredbi i već imamo određena iskustva s time, no bez, da tako ne postoji rizik da će se novac vratiti Europskoj investicijskoj banci u Luksemburg i da se izgubi negdje u Europi. Ako se ako nam vi obećate u ovom odboru da u Omnibusu možemo e, tu recentralizaciju novca, e, u svakom slučaju će onda vaš pristup biti pozitivniji. Hvala, to je bilo posljednje pitanje. Očekujemo vaše e, odgovore i komentare. Hvala lijepa. Što se tiče pitanja državne potpore. To će biti ubrzani postupak obavješćivanja procesa u kojima se kombiniraju fond FC i ESIF, jer u EFSI projektima ne postoji rizik državne potpori, zato što po samoj definiciji se sve mora financirati, e, mogu se financirati ona područja koja ne mogu financirati privatni sektori. Ako se koristi te izvori iz javnog sektora postoji potencijalna mogućnost državne potpore, no mi ćemo sve to ubrzati, to je naša namjera i to funkcionira već sada u praksi. Isto tako moram reći zastupnicima da govorimo o postojećem programskom razdoblju, a što se tiče uredbe za omnibus, ona je namijenjena 2000 e, 18., 19. i 20. Tako da ne dovodimo u pitanje ishode, ne prejudiciramo nikakve ishode vezano uz budući proračun. Odnosno, mm, to nije vezano uz prijedlog bijele knjige, to su indikativni prijedlozi i zapravo ovisi o državom članicama i Europskom parlamentu što će se dogoditi. Nadam se da će to ublažiti vaše zabrinutosti kada, govorimo, kada komisija govori o kombinaciji EFSI-a i ESIF-a, mi ne namećemo nikome da kombinira ta dva fonda. No oni koji žele to učiniti, koji žele to učiniti, uštedit će novac iz ESIF-a i moći će ga e, iskoristiti u druge svrhe. Drugim riječima, ako želite izvući najbolje iz postojećih izvora koji su namijenjeni regijama. Što više, možete, što više regije mogu kombinirati EFSI i ESIF, više novca će biti namijenjeno projektima iz strukturnih fondova koji nisu uspjeli privući privatni sektor. Dakle, to je jedini razlog zašto smo predložili ovo što smo predložili u okviru postupka Omnibus, jer smo željeli olakšati regijama i gradovima i ponekad i nacionalnim vladama da kombiniraju različite izvore. No, nije nužno koristiti tu priliku ako regija to ne želi. Mi smo samo željeli smanjiti birokraciju i sve olakšati. Što se tiče Zastupnice Krel, vi ste spomenuli ovaj problem da FC i ESIF imaju različite ciljeve. To je u, određen, određenoj mjeri istina, no, ne u potpunosti, jer e, FC je sufinancirao neke bolnice u Poljskoj, također e, primarne zdravstvene centre u Irskoj će se to imati učinak na ujednačavanje razvoja i situacija između regija i zemlje. Nadalje, e, htio bih vam navesti jedan primjer. Nešto što još nismo uspjeli progurati. E, svi znamo da su grčke banke suočene sa brojnim ograničenjima kada je riječ o povećanju novca za kreditiranje malih i srednjih poduzeća. Međutim, jedna od mogućih opcija jesu platforme za male i srednje poduzeća. Koristit će se kapitalom iz ESIF-a. Možda bi se dio kapitala mogu dobiti iz EFSI-a, dio od privatnih poduzeća. I onda bi, zahvaljujući tom kapitalu, e, se mogli dobiti zajmovi iz EFSI-a, što bi se onda raspodijelilo malim i srednjim poduzećima na taj način bi se riješio, odnosno zaobišao problem u Grčkoj. I tu bi ESI fondovi mogli imati važnu ulogu u smislu jačanja odnosno poboljšanja postupka stvaranja novih radnih mjesta i to bi mogao biti instrument kohezijske politike. Kao što sam već rekao, mi to još uvijek nismo uspjeli uspostaviti u Grčkoj, ali smo ohrabrili grčke vlasti da razmotre tu mogućnost. Kada je riječ o tehničkoj pomoći, ona je vrlo važna. To je jedan od načina kojim se koristimo kako bismo postigli da se uzmu u obzir razlike među regijama u državama članicama odnosno njihovog stupnja razvoja. U nekim infrastrukturnim projektima događa se da postoji potreba za bespovratnim sredstvima. U tom smislu se mogu koristiti sredstva iz ESIF-a ili nekih drugih izvora, a dio sredstava bi se mogao osigurati iz privatnih izvora odnosno iz privatnog sektora i iz EFSI-a. Mislim da trebamo biti vrlo pragmatični i koristiti se svim raspoloživim mogućnostima, odnosno različitim izvorima financiranja. Buduća uloga Ujedinjene kraljevine u EBI, mi još ne možemo ništa o tome reći, to pitanje ostaje otvorenim. Činjenica je da je Ujedinjena kraljevina Eh, jedan od najvećih davatelja u EIB-u, eh, tako da će se tijekom pregovora morati vidjeti i ispregovarati hoće li biti nekakvih budućih aranžmana i kako će oni izgledati. Gospodin Onarže je postavio pitanje vezano uz mapping EFSI-a. Mi smo već sada objavili zemljopisnu kartu Europske unije na kojoj se može vidjeti e, u kojoj mjeri su pojedine zemlje iskoristile sredstva iz EFSI-a, premda to nije toliko detaljno da bi se moglo vidjeti i e, kolika je stopa apsorpcije po regijama. Ali možete bar steći donekle uvid u situaciju. Dakle, vidi se koliko je svaka od pojedinih država članica iskoristila sredstva iz EFSI-a. Ako vas zanimaju sami projekti e, kojim su se, e, koji su se financirali iz e, EFSI-a, možete pronaći te projekte na web stranici EIBA i tamo se također daje objašnjenje odluke o financiranju projekta iz sredstava EFSI-a. To pokazuje kako su neke zemlje, neke regije ili poduzeća već e, do sada mobilizirala sredstva iz EFSI-a, pa to možda možda poslužiti kao nadahnuće drugim regijama. Jedan od razloga da su neke zemlje i regije u većoj mjeri iskoristile sredstva iz EFSI-a od drugih je sljedeći među onima koje su bile najaktivniji u tom smislu, obično je neko tijelo javne uprave radilo na promičbi EFSI-a, u drugima su to bili zastupnici iz Europskog parlamenta koji su organizirali razna događanja za poduzetnike, financijske institucije, tijela lokalne samouprave i tu se pokušalo objasniti koje su prednosti EFSI-a i što EFSI točno nudi ne treba podcjenjivati vrijednost takvih aktivnosti. Ja sam često na putu i redovito obilazim države članice i pokušavam objasniti tamošnjim vlastima na koji način se EFSI može iskoristiti, tako da se mi koristimo svim raspoloživim komunikacijskim kanalima da bismo to iskomunicirali no svejedno naš doseg je ograničen, a u tom smislu je vaša uloga, vas kao zastupnika Europskog parlamenta, mnogo veća, budući da mnogo bolje poznajete svoje izborne jedinice, a isto tako biste trebali imati dosta informacija o EFSI-u. Umjesto financiranja rasta na temelju fosilnih goriva, EFSI je bio vrlo važan u smislu postizanja veće energetske učinkovitosti i e, projekata iz područja obnovljivih izvora energije. Dakle, dobar dio sredstava je išao upravo u takve projekte, što nam je iznimno drago. Nove tehnologije, inovacije su se pojavile upravo u području energetike i obnovljivih izvora energije i to se financiralo iz sredstava EFSI-a. Daću vam jedan primjer e, koji je vrlo dobar i zapravo bi ga trebalo replicirati drugdje. To je primjer iz Danske, tamo je naime osnovan jedan fond. Tamo, tamošnji mirovinski fondovi e, koji imaju niske kamatne stope spremni su investirati u rizičnije projekte s obzirom da je povrat veći. No s obzirom da ne mogu preuzeti veliki rizik, e, u Danskoj su e, se mirovinski fondovi poslužili FCM kao jednim zapravo zaštitnim instrumentom. Dakle, EFS je uložio u projekte obnovljive energije e, i u slučaju e, gubitaka zapravo je EFSI na prvoj liniji da pokrije te gubitke. Mislim da to je jedan dobar primjer na koji način se može iskoristiti, e, na koji način se mogu koristiti mirovinski fondovi za financiranje inovativnih projekata. Zatim e, zatraženo je od nas da dobijemo punu definiciju krajnjih korisnika. To je iznimno važno. Do sada već oko 400 tisuća malih srednjih poduzeća e, ima koristi od EFSI-a i svi, e, sva ta posrednička tijela moraju, imaju obvezu podnijeti izvješće o tome na koji način su iskoristili kapital dobiveno od EFSI-a, tako da su nam te informacije potrebne. Osim toga, bilo bi iznimno korisno kada bi mala i srednja poduzeća bila svjesna toga da dobivaju zajmove zahvaljujući Europskoj uniji, ali to nažalost nije uvijek slučaj jer banke nisu uvijek spremne reći svom klijentu da su u mogućnosti dobiti zajam zahvaljujući sredstvima EFSI-a, odnosno zahvaljujući Europskoj uniji. Meni se čini da bi bilo pošteno da klijenti dobiju takvu informaciju i da se kaže evo mi ćemo povećati e, kreditiranje malim i srednjim poduzećima zahvaljujući sporazumu koji smo sklopili sa EFSI-em. Predsjednice, uvaženi kolege zastupnici. Ja vam zahvaljujem sa svoje strane i nadam se da ćemo nastaviti suradnju. E, Bićemo u kontaktu ako vam trebaju neke detaljnije informacije. Ispričavam se da mislim da ovo ne bih trebao inače, ali... Aha, propustio sam jedno pitanje. Yes. Um, if I your question. Uh, uh, ako sam dobro shvatio vaše pitanje, ne postoji rizik od slanja novca. Dakle, kod kombiniranja esif i EFSI-a ne postoji rizik da bi se dio sredstava mogao vratiti iz regije u Brisel ili Luksemburg. Ne znam kako bi to uopće bilo moguće i izvedivo. U slučaju da neka regija želi kombinirati ova sredstva, to može značiti da su oni donijeli tu odluku. Međutim, strukturni fondovi ovise o tome kako, što oni odluče. Dakle, u slučaju da se e, investicija materializira, onda se mobiliziraju e, strukturni fondovi i EFSI. No, ukoliko iz nekog razloga ne dođe do materializacije investicija, to ne znači da bi se novac vratio u Brisel ili Luksemburg. Naime, što se tiče EFSI-a, tu se ne radi razlika u odnosu na normalno korištenje strukturnih fondova. Pa riječ je o članku 125 iz uredbe Omnibus, ali drago mi da kažete da ne treba slati novac natrag EIB-u, e, Mislim da je to vrlo korisna informacija. Sjećam se kada smo po prvi puta razgovarali o EFSI-u da ste rekli da trebamo krenuti od e, obzora 2020. i CEFA kojima se upravlja na središnjoj razini. Sada kada postoji više mogućnosti i kada postoje ti dobrovoljni mehanizmi, a i to se ulazi u omotnicu, mi bismo trebali, ne moramo, ne moramo više čekati. Ako je to, dakle, preduvjet, mi možemo pratiti naše amandmane, ali mislim da bi bilo dobro da se pozabavimo konkretnije tekstom Omnibusa. Hvala, hvala vam na odgovorima. Hvala svima na raspravi posebno zahvaljujem na posljednjem odgovoru i komentaru. Mislim da to zapravo otvara mogućnost našem odboru da e, počne raditi na našem mišljenju vezano uz Omnibus. Prije godinu dana 16. svibnja bili ste naš uzvanik, ove godine ste nam došli u ožujku. Nadam se da ćete ponovno doći u manjem vremenskom razmaku. Vidjet ćemo. nama će da kako biti drago ugostiti vas i e, razgovarati s vama o svim relevantnim pitanjima. Hvala. Okay. Uh, I ovime zaključujem e, javni dio sastanka. A sada nastavljamo sa sastankom koordinatora, pa ću zamoliti sve zastupnike koji nisu koordinatori da napuste dvoranu. Hvala. Just, just everybody Samo vas podsjećam da sutra počinjemo s radom u 8.30 ujutro, a ne u 9 sati. Prva točka će biti glasovanje.